zrele stolne masline iz Španjolske. Prema našim informacijama, ukupna izvozna vrijednost tih maslina iz Španjolske u Sremeničke države iznosi otprilike 60 milijuna eura za 2016. godinu. Naravno, mi smo jako zabrinuti zbog tih istraga i da nadodam isto tako da to nije samo zbog toga što će najvjerojatnije doći do negativnih učinaka na španjolske proizvođače i na e, pakiratelje maslina. Shall I start again? Dakle, ne iz početka. No, no, problem is Gospodine predsjedatelju, mislim da je problem to što se cijela audio oprema sada resetirala i mnogi možda to nisu shvatili oni koji su sudjelovali u prošloj raspravi. I don't mind starting again, if that, if that helps. Ne smete mi krenuti iz početka ako je to potrebno. So, oh, uh, I hope everybody can, can hear me now. Uh, Nadam se da me svi slušaju. Dakle, američke vlasti su pokrenule istrage vezano uz davanje subvencija i antidampiških uh, mjera za stolne masline i to 13.7.2017. godine. američke države naravno imaju pravo pokrenuti takve istrage prema pravilima sa svjetske trgovinske organizacije, ali nije uopće tajna da smo mi jako zabrinuti zbog tih istraga. I to iz e, glavnog razloga što nas ne zabrinjavaju samo potencijalni negativni učinci toga na e, španjolske proizvođače masena, već isto tako zbog toga što mi smatramo da su e, sustavi davanja subvencija koje su uključene u tu predstavku koje je Američko ministarstvo e, trgovine dobilo, tako da ne narušavaju tržišno natjecanje. I stoga smo jako zabrinuti zbog e, sistemskih e, posljedica tih istraga od strane trećih država u subvencije koje ne narušavaju tržišno natjecanje. Već od samog početka je Europska komisija izbliza surađivala sa španjolskim vlastima te da pogođenim poduzećima kako bismo uklonili te optužbe. Mi smo izravno e, intervenirali sa istražnim tijelima e, napismeno i e, usmeno i nadamno da ćemo i dalje nastaviti to činiti te ćemo pružati dalje svu potrebnu podršku španjolskim vlastima i španjolskim proizvođačima tijekom e, čitavog procesa istraga. Na e, sistemskoj razini smo jako zabrinuti, ali su tako i na političkoj razini. Imali smo izravna pisma povjerenice e, Malmsum i povjerenika Hogena i od strane voditelja Zaslanstva Europske unije u Sjedinjenim državama Uh, upućenu uh, glavnom tajniku, državnom tajniku Rosu i drugom državnom tajniku koji su to zadužen, te smo izrazili da smo jako zabrinuti o tim pismima i da smatramo da to možda i nije u interesu Sjedinjenih država da nametne mjere protiv subvencije na subvencije koje ne narušavaju tržišno natjecanje. Uh, istrage su sad još uvijek u ranoj fazi. Očekujemo da će prijevremene procjene iz tih istraga nam pristići krajem e, studenog. Zatim ćemo imati nekoliko posjeta e, predstavnika iz Ministarstva trgovine za utvrđivanje stanja na terenu pri španjolskim proizvođačima. Bićemo uz njih i pomoći ćemo im u odgovoru na razna pitanja koje bi mogli zaprimiti i onda ćemo tek e, u veljači iduće godine dobiti završnu odluku o e, maržama vezano u subvencije i antidampinške mjere i onda ćemo krajem ožujka imati završnu ocjenu. I to bi moglo dovesti do toga da se uvedu e, konačne mjere vezano uz dodatne e, pristojbe na masline koje se uvoze u Sjedinjene države. Prerano je reći kakav će biti krajnji ishod. Nadamo se naravno da će Ministarstvo trgovine biti um, prijemčivo na naše primjedbe i da neće doći do usvajanja mjera. Ali moramo naravno i dalje nastaviti zapratiti te istrage i onda u određenom trenutku moramo možda vidjeti treba li poduzeti još nešto dodatno. Hvala. Puno hvala, a sada dajem idućem predstavniku komisije riječ, no prije toga bih još pozdravio goste koji su došli iz sektora maslinarstva i gospođu Aguileru. Dobro nam došli. Sada ćemo čuti gospodina Pavonija iz glavne uprave Agri. Izvolite. Yes. Thank Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Nema mnogo toga za dodati na ono što je već rekao e, direktor iz glavne uprave Trade, gospodin Ljubinači. To je pitanje koje je za nas e, vrlo važno, jako mnogo napora ulažemo u taj rad i jako smo zabrinuti zbog činjenice što su države zapravo ciljeno e, odlučili odlučile djelovati protiv subvencija koje nisu specifične na, mm, za određene proizvode koji ne narušavaju tržišno natjecanje. Mi smo upozorili američke vlasti što se toga tiče. Poslali smo im poruku i, e, rekli im da se američke države također e, e, pod ovim sustavom zelene kutije VTO-a koriste subvencije i znate da ćemo na kraju godine imati ministarsku konferenciju u Buenos Airesu to je jedan od kruga pregovora pod Dohom i tamo će se e, ključno raspravljati o tome kako možemo reformirati naš sustav pružanja subvencija poljoprivrednom sektoru. To nije ništa novo, vi znate da te rasprave traju već četiri godina. Budući da su Sjedinjene američke države bile do sada e, ključan partner za Europsku uniju, bili su s nama uvijek bok uz bok i pokušali smo uvijek pretvoriti sustave pružanja subvencije u poljoprivrednom sektoru od onih koji narušavaju tržišno natjecanje prema onima koji ne narušavaju tržišno natjecanje, dakle prema ovim zelenim kutijama pod VTO. Mi smo jako se potrudili da se koordiniramo s različitim dionicima. Nećemo vam točno reći kako izgleda da je vrlo bolji zadatak povođenja istraga, ali zapravo su to upitnici od 200 stranica pitanja za proizvođače u Španjolskoj, za španjolske vlasti, pa i za Europsku komisiju. Mi smo preuzeli ulogu koordinatora za svakog upitnika, neovisno o tome je li taj upitnik usmjeren privatnom sektoru, javnom sektoru u Madridu ili nama u Europskoj komisiji. Kao što je gospodin Rubinač upravo rekao, mi smo tu mi smo spremni kao komisija ustupiti bilo kakvu vrstu pomoći, bilo kakvu informaciju i pomoći ćemo i na tim e, istragama na terenu gdje će e, ekipe iz Sjedinamečke države otići u Španjolsku na teren ili u Madrid ili gdje god to bilo. Hvala vam. Puno hvala. A sada gospođa Puno hvala. Evo, prvo bih htjela zahvaliti Europskoj komisiji s obzirom da je pokazala velike interese za ovu temu. Istina je da su od početka počeli raditi zajedno sa španjolskom vladom kako bi razriješili to pitanje. To je pitanje i dalje neutemeljena tužba, neutemeljena istraga i koje se baš slučajno dogodilo nakon što je Europska komisija eh, pro najavila plan komercijalizacije e, evropskih maslina na američkom tržištu. Evo, nakon što sam to rekla i prvenstveno zbog onoga što su rekli Amerikanci, riječ je o tim potporama, ali ja vas želim podsjetiti da se Evropska unija vrlo davno izmijenila zajedničku poljoprivrednu politiku kako bi upravo izbjegla distorzije na međunarodnom tržištu i e, osigurala je da potpore za proizvođače maslina budu unutar te zelene kutije. Dakle, budu dopuštene potpore koje neće izazivati distorziju međunarodnog tržišta. E, ovdje nije toliko slučaj da moramo braniti proizvođače maslina u Europskoj uniji, nego da moramo braniti zapravo zajedničku poljoprivrednu politiku koju se ovdje izravno napada i to od strane sjevernoameričkih proizvođača. Dakle, mi moramo braniti naš sustav potpora kao što znate, e, e, mi smo puno manje utjecali na e, distorzije na tržištu od nekakvih drugih protucikličnih mjera koje su recimo bile primjenjivane upravo u SAD-u. I E, oni su napravili to kako bi obranili svoje znači, e, poljoprivredne potpore, a sada rade upravo suprotno kako bi ugrozili naše proizvođače maslina, a mi to moramo spriječiti. Kada govorimo o administraciji Donalda Trumpa, oni na taj način pokušavaju samo napasti naš sustav potpora i obraniti svoj sustav. Zahvaljujem Europskoj komisiji što su se toliko angažirali po ovom pitanju i što se nastavlja angažirati. I ja kažem kolegama ovdje da e, se moramo ujediniti kako bismo e, osigurali da se i dalje može primjenjivati taj sustav potpora koji spadaju u zelenu kutiju potpora, jer mi smo izmijenili našu ZPP kako bismo se mogli prilagoditi odredbama svjetske trgovinske organizacije. U ovom slučaju riječ je o španjolskim e, proizvođačima maslina koji su pod napadom. Oni e, nisu zapravo krivi ni za što, oni se zapravo koriste kao žrtveni janjci i zato želim zahvaliti i španjolske vladi i Europskoj komisiji na poslu koji obavljaju i koji će morati nastaviti raditi u, narednih nekoliko mjeseci. E, E, zahvaljujem i na potpori mnogih članova iz odbora Agri zato što su osjetljivi e, za ovu tematiku. Zahvaljujem. Sada dajem riječ gospodinu Fazonu. Hvala vam. Gospodine predsjedniče svemoćne komisije, dakle američke vlasti žele poduzeti mjere E, protiv dumpinga e, usmjerene na maslene i španjolske temeljske vlasti procjenjuju da se stolne masline prodaju ispod tržišne cijene jer su e, pod potporama ZPP-a, što naravno ima negativno učinak na Ameriku, a naravno da je SAD prije svega u Kaliforniji proizvodi maslene. Ja mogu shvatiti, a i odobriti to nastojanje Amerike jer branim protekcionizam, ali čini mi se da je ovaj sektor koji ne dobiva hitne eh, mjere potpore. Mene zanima što Europska unija misli eh, napraviti ako se potvrde ove optužbe SAD-a i što ćemo napraviti ako SAD namjava dati prednost prije svega vlastitim proizvođačima. To mi se čini kao vrlo važno pitanje zato što i u državama članicama se prijeti različitim ekonomskim e, e, sredstvima odmaze kada e, one usvajaju protekcionističke mjere i stoga me zanima kako mislite riješiti to izuzetno složeno pitanje. Hvala. Zastupnica Aguilera. Zahvaljujem predsjedniče. Jako mi je drago što imamo ovu raspravu u odboru. To je tema koja zabrinjava predstavnike sektora maslinarstva u Španjolskoj, ali ne samo njih. Moram reći da je ovo problem i za ZPP i zato ga moramo shvatiti ozbiljnije nego do sada. Želim pozdraviti E, predstavnika međusektorske, međusektorskog udruženja ASMS-a koje nas prati ovdje, to je Španjolsko udruženje izvoznika stolnih maslina. E, oni su ti koji e, zapravo ovdje dovode u pitanje naše potpore u okviru ZPP-a koje jesu dio zelene kutije. Ja vam moram reći da 40 godina izvozimo stolne masline iz Sevilje i cijele Andaluzije u SAD. Riječ je o 40 godina izvoza. Dakle, to su tvrtke koje vode ozbiljan posao i koje su e, usko povezane sa e, poduzećima u SAD-u. Ja sam posjetila i postrojenja u SAD-u. Čemu ta agresija sada? Mm, to je, aps, meni baš nije sasvim jasno. Dakle, netko je rekao da zapravo je osjetio neke simpatije prema toj politici Trumpa, America First i protekcionizam koji je sada ponovno e, postao jedna od e, niti vodilja u politici. Dakle, on kaže da je jako zadovoljan zbog toga, ja nikako ne mogu biti zadovoljna, zato što na taj način će možda doći i do upitnih e, proizvoda za proizvođače recimo iz Francuske. Nije bitno sada je li to proizvedeno u Španjolskoj, Francuskoj ili Njemačkoj, zato što je ZPP zajednička poljoprivredna politika i koja mora imati e, e, znači u okviru svojih e, primjenjivih odredbi i potpore. Ovdje nije problem samo maslina ili podjene zemlje. Ne, to je problem nove američke administracije koja nameće nove propise i dovodi u pitanje naše proizvođače u korist svojih proizvođača. Dakle, to je samo način djelovanja gospodina Trumpa. I zato ja nisam baš previše zadovoljna ovim izlaganjem komisije. Očekivala sam vas više i očekujem više. Posebice kada je riječ o e, glavnoj upravi Trade. Dakle, e, ok, kada je riječ o poljoprivredi, ali kada govorimo o trgovini, e, to je, rekla, to je rekao i sam predstavnik komisije, e, dakle, bitno je da se oko toga i tekako angažiramo, ali očekujem puno više, jer ova situacija je nešto što se ne smije tolerirati. Ja nisam zadovoljna i to sada svima jasno kažem. Stajalište komisije mene zadovoljava. I me, znači, povjerenica Malstrom i povjerenik Hogan moraju napraviti napraviti više. Ovo mora biti jedan od prioriteta, moraju to shvatiti ozbiljno, zato što se ovdje preispituje izvoz koji prima potporu u okviru ZPP-a, koji je u potpunosti u skladu s odredbama e, e, svjetske trgovinske organizacije. A to Amerikanci znaju, no riječ je o protekcionističkom sustavu kojem želi zaštititi svoju proizvodnju. Zato se nadam E, da će sada e, biti rečeno koje mjere još misle poduzeti i što će se napraviti ako američka odluka e, bude negativna za nas. Ako, bez obzira na analize, rezultat bude negativan, koje političke mjere smo spremni poduzeti? Ja smatram da je politička da je ovo političko pitanje u e, SAD-u, a mene zanima koji ćemo mi politički odgovor dati iz Europe. Tražim veću anga, a veći angažman komisije i veću zaštitu europskih poljoprivrednih proizvoda, ne samo španjolskih, europskih. Zahvaljujem. A sada dajem riječ gospodinu Uezona koji je malo prije rekao E, i vrlo jasno izrazio svoje stajalište, ali ja bih vas sada htio zamoliti e, da predstavnici komisije, ako mogu, odgovore na ova prva pitanja. Dakle, bilo tko od vas ili možda obojica, izvolite. Thank uh, Hvala vam, gospodine predsjedniče hvala zastupnicima na komentarima. Kao prvo dopustite mi da se osvrnem na ono što je rekla gospođa eh, Agljera. Nema glavne uprave trading, glavne uprave agri, imamo samo, postoji samo Europska komisija i rad kojeg obavljamo odvija se u potpunoj suradnji sa svim eh, službama unutar Europske komisije i kao što sam rekao već smo zauzeli politički stav o tom pitanju u smislu da nećemo sami sebe ograničavati kao što to inače u mnogim slučajevima činimo i intervenirati e, kao zainteresirana strana u te istrage, već smo već i politički djelovali na odluku američkih vlasti, prije svega tako što smo im dva puta napismeno uputili e, komentare, a imali smo i e, izravne usmene kontakte. I mogu vam reći da svakako sa Malmström, ali isto tako i cijeli kolegi povjerenika koje to zanima, vrlo ozbiljno shvaća ovo pitanje. Da, možda bismo se trebali oštije boriti, to je ono što je rekao gospodin Vazo, ali jednom kada vidimo koje će to mjere biti. Trenutno ta ošta borba sastoji se do toga da učinimo sve što možemo kako bi smo spriječili donošenje tih mjera. To činimo sve prema pravilima Svjetske trgovinske organizacije kako bismo uvjerili američke vlasti da ne bi trebali e, nametnuti te mjere. Naravno, ako izgubimo u toj borbi, onda moramo vidjeti koje druge mjere možemo poduzeti. I u svakom slučaju mogu potvrditi da imamo jaku želju da se borimo protiv toga i kao što sam rekao ne samo zbog toga što će to biti teška situacija za španjolske proizvođače maslina, već isto tako i zbog toga što se ovdje radi o sistemskom pitanju. Što se tiče sistemskog pitanja, da jasno kažem da e, nećemo zbog toga što neka teča država e, nametnuti mjere protiv e, pružanja subvencija, da ćemo mi onda subvencije odmah ukinuti to bi moglo smanjiti učinak naših subvencija, ali mi ćemo i dalje nastaviti pružiti subvencije. Dakle, to sistemsko pitanje tiče se upravo onoga što je moj kolega Pavon Gonzalez spomenuo. Dakle, s jedne strane pregovaramo u okviru VTO-a i slažemo se sa članicama VTO-a da postoje određeni sustavi pružanja državnih potpora koje su, koje dozvoljeni, koji ne narušavaju tržišno natjecanje, a onda imamo druge države koje kroz stražna vrata pokušavaju uvesti mjere koje će anulirati učinke tih subvencija kada se radi o uvozu proizvoda u njihove države. I to je onaj temeljni problem kojeg želimo riješiti. E sad, naravno, ovdje trenutno imamo taj problem da ne znamo kakav će biti ishod e, tih istraga. I stoga moramo i nadalje e, vrlo pažljivo pratiti te istrage. U svakom slučaju mogu potvrditi da smo se mobilizirali e, na političkoj razini e, u cijeloj Europskoj komisiji što se toga tiče. Hvala. E, Zahvaljujem. Dobro. Evo sada smo dobili i odgovore Europske komisije, a ja ću se referirati na e, to postavivši pitanje hoćete li možda e, sažetak ove rasprave odnijeti i odnosno prenijeti povjerenici Malmström, povjereniku Hoganu. E, zato vam puno nadam se da hoćete i puno vam hvala jer vjerujem da je ovo jako dobar primjer kako različite e, države u Europskoj uniji moraju braniti zajedničke interese od trećih zemalja koje ovdje nameću neke trgovinske protekcionističke mjere. E, zahvaljujem. Zahvaljujem također e, i svima koji su danas prisutni ovdje. Evo imamo i goste e, zastupnika Nikolsona, to su mladi studenti ovdje s nama. Veliko mi je zadovoljstvo što su na našem sastanku, a sada nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Evo prelazimo na 14. točku. nakon maslina, a to su izlaganja predstavnika komisije o trenutačnom stanju i poduzetim mjerama Europske unije za kontrolu afričke svinske kuge. Ovdje imamo visokog predstavnika e, komisije iz glavne uprave za zdravlje po pitanju svinske kuge i svih onih mjera koje su usvojene u okviru Europske unije kako bi se širenje svinjske kube kuge stavilo pod nadzor. Riječ je o Litvi, riječ je o Poljskoj, ali također i o e, drugim graničnim zemljama te o sektoru svinjetine, odnosno uzgoju svinja u čitavoj Europi. Dakle, bitno je da se ta bolest ne proširi još i više, zato što bi to moglo imati e, grozne posljedice po trgovinsku razmjenu trećim zemljama, ali također i e, na unutarnjem tržištu. To može utjecati i negativno i na zdravlje životinja te na sigurnost naših potrošača. E, riječ je i o mnogim drugim točkama. Zato želim dobrodošlicu predstavnicima Europske komisije iz glavne uprave e, Sante. Sada će nam prvo iznijeti svoje izlaganje ravnatelj Bernard van Guten Njega već znamo iz ranijih e, prigoda. Sada ćemo dati riječ, a da čujemo njegovu prezentaciju. Puno vam hvala. Evo izvolite. Yes, uh, Da, hvala vam gospodine predsjedatelju. Ne znam koliko vremena imam. 5-10 minuta? Deset minuta? 12? U redu. Pokušat ću e, skratiti ovu jako dugačku priču. Dakle, imamo epidemiološku situaciju u prezentaciji, zatim regionalizaciju koja se primjenjuje unutar Europske unije, zatim strategiju i zatim e, sažetak svih e, aktivnosti Europske unije. Da prvo prikažem situaciju iz 2007. godine i onda sve do 2014. godine. I ako pratite ovdje na karti, onda možete vidjeti da je u Gruziji krenula epidemija, da se 2010. 11. 12. 13. proširila sve do 2014. godine. Dakle, jasno vidite ako se vratim nazad kako se epidemija proširila sa područja Gruzije kroz teritorij Ruske federacije. 2014. godine je pogodila i Europsku uniju i kako se sjećamo na granici sa e, Belarusom je došlo do prvog izbijanja, zatim smo imali u Poljskoj, u Litvi, u Latviji, u Estoniji izbijanje bolesti. Na ekranu imate zelene zvijezdice, to su izbijanja bolesti na poljoprivrednim gospodarstvima, a e, žuto su slučajevi kod divljih svinja, dakle divlje svinje koje su pronađene, uginule, e, koje su šumari dakle našli. I evo da onda prođemo dalje po kartama i opet i ovdje vidite da se to proširilo sa tog graničnog dijela prema unutrašnjosti većine baltičkih zemalja. Situacija u Europi. Ovdje imate pregled 2016. do 2017. godine naravno mnogo zelenih točaka, dakle divljih svinja u Europskoj uniji. Zašto? Zato što imamo obavezni program e, inspekcije divljih svinja. To je nešto što ne postoji u zemljama istočne Europe i stoga možete ovdje vidjeti mnogo zelenih točaka što ne znači da do toga nije došlo i na području Ruske federacije. Ali, barem što se tiče Europske unije, e, je situacija očitija. Vratit ću se kasnije na tih četiri država članica da samo kažem nešto o onome što se dogodilo primjerice u Češkoj tijekom ljeta gdje smo imali situaciju da smo pronašli inficirane divlje svinje blizu cesta Zbog ljudi se je ta bolest proširila, vjerojatno zbog vozača kamiona koji su donijeli šunku ili salamu iz Ukrajine i koji su ostavili eh, salamu ili šunku na parkiralištu eh, van kamiona tijekom noći i onda je došlo do širenja bolesti. Ljudski faktor je i sada vrlo važan. Ako vidite ovu globalnu mapu možete primijetiti da samo u Češkoj republici imamo jednu jedinu točku zato što je pronađeno 50 divljih svinja na jako malom području, kao možete vidjeti ovdje na mapi. E, moram reći da je jedno ključno pitanje, posebice za Republiku Češku, ponašanje lovaca. Lovci su mogli jako pomoći u iskorjenjivanju bolesti, ali e, ako se ne ponaša na korektan način, onda mogu i doprinijeti tome da se proširi bolest i van teritorija. U Češkoj republici smo imali vrlo dobru suradnju s lovcima, te smo uspjeli do sada e, ograničiti bolest samo kod divljih svinja na ograničenom području. I ako se vratimo unatrag možete vidjeti broj izbijanja bolesti od srpnja skroz na desno. Možete vidjeti da smo jako malo uginulih divnih svinja pronašli, stoga se nadamo da ako se i dalje nastavi s tim naporima u Republici Češkoj, da će se bolest tamo u potpunosti iskorijeniti. Zatim imamo Rumunsku i tu smo imali dva nalazišta e, inficiranih životinja tu također imamo i ljudski faktor u svemu tome. E, zbog ilegalnog uvođenja e, mesa, navjerojatno isto tako e, iz Ukrajine i zatim hranjenje napojem sa svinja. To je bilo u predgradskom području, a zbog dobrog rada rumunskih veterinskih službi nije došlo do širenja bolesti izvan ta dva imanja i toga se nadamo da možemo reći da je slučaj s ovom bolesti u Rumunskoj zaključen. Ovo su karte u Rumunskoj, možete na ovoj jednoj karti vidjeti da se tu radi doista o Petradskom području. Koliko slučajeva i izbijanja smo imali od početka ove godine dakle 2017. godine, vidite da smo u Republici Češkoj imali dosta slučajeva sa divljim svinjama. E, u jako malom dijelu šuma, a ostatak izbijanja je bilo u baltičkim e, državama u Poljskoj. Što smo učinili od početka na razini Europske unije. Tu ćemo ponovno isto tako proći vrlo brzo kroz karte. Imali smo sredinom 2014. godine dakle Prvo, mm, nalaženje inficiranih divljih svinja eh, u Poljskoj i Litvi, iz, eh, inficirane iz Belarusa. Zatim smo govorili o regionalizaciji. To su neke teče države eh, već prihvatile, primjerice Kanada i SAD. Nažalost, drugi to ne prihvaćaju, poput Rusije, gdje su zabranili općenito svinjetine iz Europske unije. Dakle, imamo dvije potpuno različite situacije, ove o državama. Kratko da prođem kroz karte, vidite kako je bolest napredovala od 2014. godine do današnje situacije. Dakle, uvijek imate jedan dio područja koje je označeno plavom bojom, to je područje koje je e, tampon zona e, gdje smatramo da postoje slučajevi zaraze, ali ne kod divljih svinja. Zatim imate ruzičaste dijelove gdje je zaraženo i gdje su zaražene divlje životinje i zatim imamo crvene, crvene dijelove gdje je došlo do zaraza kod e, svinja koje se uzgajaju. Dakle, ovo, ovaj plavi pojas je jedan zaštitni pojas koji nam omogućava da se ograniči pojava te bolesti od ostatka Europske unije. Evo, 2015. 2016. Dakle, možete vidjeti da je situacija se jako promijenila od tada. Ako isključimo ljudski faktor, koji je vrlo važan, kojeg sam već prije spomenuo, ako se pravilno primijene preporuke vezano uz upravljanje divljim svinjama, onda mislimo da će se bolest širiti 1 km mjesečno. No, nažalost, na nekim područjima zbog načina koji su se ponašali lovci e, je došlo do toga da se nisu potpuno se poštovale preporuke i na nekim od kartama koje sam prije pokazao se mogli vidjeti da se bolest dosta dramatično širila tijekom godina. Da sažmem. 36 e, provedbenih odluka svaki put kada kako bismo e, revidirali situaciju uz pomoć stručnjaka koja je naša strategija, dva glavna područja za djelovanje, upravljanje divljim svinjama i tu opet moram reći da je vrlo važno ponašanje lovaca kako bismo spriječili širenje bolesti. Zatim imamo i ljudski faktor, što znači da postoje ljudi koji nisu svjesni tog problema, koji ne znaju za to i koji e, izlažu e, riziku ostatak Europske tako što dovode meso iz zaraženih područja u e, nezaražena područja Europske unije zbog izbijana, izbijanja sredinom ljeta u Češkoj i zbog toga što je također tijekom ljeta došlo do izbijanja u Rumunskoj. Sve druge države članice koje do sad nisu bile uključene u taj proces su na neki način čuli taj znak upozorenja i podigli su razinu svijesti e, koja nam je potrebna u zajednici, tu naravno mi se na zajednicu poljoprivrednika, ali su tako i na zajednicu lovaca, vozača kamiona, ljudi koji rade u šumama, te ljudi koji rade na poljoprivrednim gospodarstvima, jer imamo mnogo ljudi koji dolaze izvana na području Europske unije raditi na poljoprivrednim gospodarstvima i poljoprivrednici moraju znati da i te osobe mogu sa sobom dovesti rizik e, zaraze. Kada primjerice sa sobom donose salamu, šunku ili čak možda bi i njihove cipele mogle biti zaražene sa virusom, budući da je virus jako otporan. Što smo naučili što se tiče e, međunarodne scene pod pokroviteljstvom e, organizacije GF tada, to je organizacija pod FAOM i Svjetskom organizacijom za životinja, tu smo organizirali sastanke kako bismo se pobrinuli da imamo dosadan pristup i da budu uključene sve države. Dakle, ne samo države članice Europske unije, već isto tako i Rusija, Belarus, Ukrajina te Moldova. I kao što možete vidjeti na ekranu, posvetili smo sastanke u trajanju od dva dana različitim pitanjima, vrlo važnim pitanjima od upravljanja divnim svinjama, upravljanja svinjogorskim e, svinjogojskim imanjima do sastanka prošlog mjeseca o komunikaciji i e, podizrazi na svijesti. Imali smo stručnjake iz sedam pogođenih država članica EU, dakle iz tri baltičkih država, Poljske, e, Rusije, Ukrajine i um, Belarusa. Posjetili smo druge države kako bi svi dobro svačali koja je situacija u drugim državama. Imali smo stručnjake i za upravljanje divnim svinjama ili za upravljanje um, svinjogorskim imanjima koji su hitno izašli na teren te su mogli savjetovati uh, pogođene države uključujući Češku te Rumunsku tijekom ljeta. Povjernik Andriju Kajtis, naš povjerenik je također organizirao četiri ministarskih sastanaka na visokoj razini. Sljedeći sastanak će se održati za nekoliko mjeseci u Pragu i e, to će biti također sastanak na ministarskoj razini. imali smo više od deset ministara koji su prisustvovali tom sastanku. Dakle, opet kako bismo podigli u svijesti, kako bismo im naglasili koliko je važno podržati veterinarske službe tako što će poštivati preporuke koje smo mi iznijeli za e, ove različite aktivnosti. VTO, to sam već spomenuo prije u izlaganju, rekao sam da kad je došlo do prvog izbijanja bolesti u baltičkim zemljama i u Poljskoj, da je Rusija odlučila zabraniti sveukupan uvoz e, svinjetine sa sveukupnog područja Europske unije. To je nešto što Europska unija nije mogla prihvatiti i stoga smo pokrenuli e, tužbu, to je pritužbu u Ženevi. E, dobili smo na prvoj instanci, dakle Svjetska trgovinska organizacija je nama dala pravo i rekli su da je regionalizacija bila dobra mjera kako bi se zaštitila trgovina i Rusija sad mora ukloniti zabranu na uvoz svinjetine iz Europske unije. Sporazum e, što se tiče rokova sada predviđa 6. prosinac ove godine kao rok, dakle do 6. prosinca ove godine Ruska federacija mora ponovno otvoriti svoje tržište svinjetine Europske unije. Ako ne, onda ćemo naravno i dalje nastaviti sa procedurom u e, Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Pružili smo jako puno podrške, ne samo državama članicama Europske unije, već isto tako i pridruženim državama putem radionica, putem eh, kontinuiranih eh, eh, misija obuke, a prije svega, to sam već i prije spomenuo, tako što smo imali misije hitnih ekipa veterinara iz Europske unije gdje smo imali stručnjake koji su izašli na teren i koji su mogli države članice savjetovati vezano kako da se ponašaju lovci ili kako da se ponašaju prema svinjogorskim imanjima kada je primjerice došlo u Rumunskoj do izbijanja bolesti. Zatim imamo i podršku e, iz EFSE. Uskoro ćemo dobiti sljedeći dokument iz EFSE. Imamo i referentni laboratorij Europske unije koji je bio od velike pomoći kada se radi o tome da se pruža pomoć trećim državama i državama članicama. Također imamo i financijski veliku podršku u obliku programa, ne samo za države članice gdje je došlo do bolesti, već isto tako i u svim drugim državama članicama koje imaju istočnu granicu, dakle od Finske pa do Rumunske. Također smo financirali kampanje za podizanje svijesti, zatim e, mjere za upravljanje svinjama, kompenzacije za poljoprivrednike u EU koji su pogođeni sa bolešću. Tu imate tablicu sa svim financijskim sredstvima koje smo sufinancirali. Možete vidjeti da od 2013. godine, pa i zapravo i prije nego što je došlo do prvog izbijanja bolesti na području Europske unije, smo već financijski podržavali države članice koje su bile najviše složene riziku. Dakle, sveukupno smo potrošili 36 milijuna eura na to. Također smo naravno financirali i e, područje izvan Europske unije, jer je naš cilj bio da ta bolest ne uđe u Europsku uniju, što stoga smo um, dali prednosti tome da financiramo i države izvan Europske unije. Imamo bespovratna sredstva za Moldovu i za Ukrajinu u obliku pilot projekata. Naravno imamo i mnogobrojne revizije. Do zadnje revizije je došlo tijekom ljeta, kada su naši revizori posjetili sve države na istočnoj strani Europske unije. Opet kako bi došlo do povećane svijesti da je potrebno dobro povediti kontrole na granicama od Finske do Rumunske još jednom kako bismo se pobrinuli da ljudi koji dolaze ili putuju u Rusiju ili Ukrajinu, Moldovu, da imaju sve informacije o tome koliko je visok rizik vezan uz prijevoz mesnih proizvoda iz tih područja, gdje je došlo do E, slučajeva izbijanja bolesti. Evo još jedna minuta samo da kažem nešto. Ne? Imam samo još tri prozornice. E, bolest LSD je bolest za koju mnogi od vas možda nisu čuli, ali to je bolest koja se pojavila u Turskoj i u Grčkoj u 2015. godine. Ona se proširila 2016. godine e, i na području Europske unije. Tu smo također e, koristili kodanski instrument GF tada i Europske unije kako bismo zaustavili tu bolest. Zato što za tu kožnu bolest imamo cijepivo koje je vrlo učinkovito. Te Europska unija dala cijepiva svim ovim zemljama koje su značajne plavom bojom. Možete vidjeti na karti da je Bugarska, Makedonija, Kosovo, Srbija, Crna Gora, Albanija, Hrvatska kako bi se spriječilo da se bolest proširi e, prema sjeveru. Imali smo kombiniranu suradnju svih veterinarskih službi s kojima sam se nekoliko puta sastao. E, imali smo i ministarski sastanak sa promjenom Andriukajtisom sa više od 15 prisutnih ministara od Italije do Austrije pa prema dolje sa državama Balkana, Turskom e, i tako smo uspjeli ograničiti tu bolest na tom području. Imali smo više od 2,5 milijuna doza cjepiva e, koje smo poslali na to područje vezano uz to koliko je bila potreba, tih balkanskih država i naravno i Grčke. To je dovelo do situacije u ovoj godini gdje vidite da samo u Albaniji gdje je cijepljenje bilo manje učinkovitije nego u ostalim državama e, Balkana dolazi do izbijanja bolesti, ali u drugim e, državama nismo od 2018. godine imali registriranih izbijanja bolesti, što znači da koordinacija e, s europske razine uz poticaj koje smo dali tim državama i uz naš sustav cijepljenja da smo s time uspjeli spriječiti daljnje širenje bolesti prema Rumunskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Austriji to su države koje su bile jako zabrinute u, to vrijeme radi toga. Sada imamo ovakvu situaciju na području Europske unije, to vidite na ovoj karti, imamo neke zone gdje e, virus još uvijek e, je u optjecaju, imamo žute zone gdje se više virus ne nalazi. E, vidjet ćemo iđu tjedana, hoćemo li moći to potvrditi tada ćemo opet na našoj razini imati sastanak sa tih 15, država i definirat ćemo strategiju za iduću godinu. Završit ćemo sa cijepljenjem područja da vidimo je li virus nestao, onda ćemo imati jednu izlaznu strategiju za 2019. godinu. Dakle, to je ukratko ono što smo napravili. Što se tiče LSD-a, dakle te kožne bolesti, mislim da na to ne bismo trebali zaboraviti. Hvala vam dziękujemy. Puno hvala. Mislim da nastojimo tako loše s vremenom. Tu su i neki drugi predstavnici iz Poljske, gospođa Sikoreva. i želim vam srdečnu dobrodošlicu. Sada dajem reč gospođi Soraj. Hvala. U Nizozemskoj, gospodine predsjedatelju, od 1997. 1997. E, smo imali pravu krizu i nadam se da ćemo ove bolesti uspjeti stati na kraj. Mislim da je bilo jako dobro izlaganje. Prošlog puta smo također imali nekoliko izlaganja i ja sam iznijela kritiku po pitanju lovaca. Neki su rekli da se uopće više ne smije loviti zato što to ima negativne posljedice. No ako sam dobro shvatila, sada tvrdite da lovci čak igraju vrlo važnu ulogu. Isto tako ste rekli da lovci ne čine uvijek ono što bi trebali činiti. Možete li to, molim vas, konkretizirati? Znam da se radi o Poljskoj, ali ako sam dobro shvatila, odnosno svi mi to znamo, lovci se kreću diljem Europe, pa bi onda zatražila pojašnjenje po ovom pitanju. Onda još jedna konkretna stvar, je li pristup po cijeloj Europi isti? Mislim da je to vrlo važno pitanje. Zatim uvoz svinskog mesa u Rusiju. Tu vam doista želim izreći jedan kompliment. Nadam se da ćete uskoro biti postići uspjeh, polučiti uspjeh, no ako će doći do ustrela divljih svinja preventivno, da li nam možete reći nešto više o tome? Prezident Putin Hvala. A sada gospodin Agnju, izvolite. Puno hvala. Puno toga sam naučio danas. Ja dolazim iz Ujedinjene kraljevine, nemamo baš puno divljih svinja. Neke su možda uspjele pobjeći u divljinu, no čini mi se da je to vrlo ozbiljna bolest koja se vrlo brzo razvija. Je li to slično kao i u slučaju kunića da s vremenom razviju otpornost? I onda idućeg puta bolest više nije tako ozbiljna i stvori se određena vrsta ciklične ravnoteže. Dakle, ne znam kakav je razvoj bolesti, stoga me to zanima. Dakle, ovdje e, ne postoji opasnost e, prenošenja bolesti na čovjeka. Imamo mnoge poljske radnike koji rade na poljoprivrednim gospodarstvima u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, da li postoji ta opasnost? da li su ti ljudi informirani o tome da možda unose neku bolest u zemlju. Zatim što se tiče bolesti kvrgave kože, tu ste spomenuli cijepiva. A što znači kada govorite o iskorjenjavanju bolesti? Da li vi onda pokušavate ustrijeliti sve divlje svinje u graničnim područjima. Znači, kako ova mjera treba sasvim konkretno izgledati, to mene zanima. Puno hvala, a sada riječ dajem kolegi Ropeu. <clears throat> Puno hvala na ovim potpunim informacijama koje ste nam izložili. No, ja sam već bio upoznat s ovim informacijama, iako moram reći da me jako raduje što komisija sad pokušava iznaći rješenja kako bi se stalo na kraj ove bolesti. Od 2014. se situacija pogoršava u ovim pogođenim zemljama. Dakle, ne postoje učinkovite mjere. Ja sam iz Litve i tamo smo od 2014. E, upoznati s ovom bolešću i od dvije i od 2014. E, do danas e, je inficirano dvije trećine teritorija. I stoga imamo mnoga poljoprivredna gospodarstva koja više ne mogu uzgajati svinja. To jednostavno više nije moguće. Litva danas više nije samodostatna kada je riječ o opskrbi e, svinskim mesom. Dakle, 50% svinskog mesa moramo uvesti. Ovisimo o uvozima. Mi smo čuli vaš prijedlog da bismo stoga trebali prijeći na govedinu no tu su i pravila Europske komisije i mi ne možemo tu jednostavno proizvoljno povećati broj grla jer to e, nije sukladno propisima Europske komisije. Dakle, ne možemo uvesti, e, ne možemo preći na govedinu ili na ovčetinu. Znači, mi se nalazimo u nekoj vrsti slijepe ulice. Niste naveli važne aspekte. 2014. došlo je do e, zaraze 20%, e, ne, ispričavam se, 20 tisuća svinja je ubijeno u Litvi. I prije nekoliko mjeseci smo ponovno imali takav slučaj gdje je ubijeno 24 tisuće svinja. Dakle, tko nam može jamčiti da te mjere doista djeluju? U malom stočarstvu, ali i u velikom, velikim poljoprivrednim gospodarstvima, a da ne govorimo o malim gospodarstvima. Također ne znamo od kuda dolazi ova zaraza, gdje je izvor zaraze. Vi ste spominjali salamu, šunku i tako dalje, no ja nisam baš sasvim siguran da to možemo ozbiljno shvatiti. Mislim da ove mjere nisu dostatne, situacija se pogoršava i za nekoliko godina će i cijela Poljska biti zahvaćena. Možda bismo trebali pričekati da bolest dođe u Francusku ili u Njemačku prije nego što se poduzmu konkretne mjere, prije nego što to postane prioritetno pitanje. Ako su divlje svinje doista prenosnici ove bolesti, onda možda trebamo to prepustiti lovcima. Lovci imaju svoj interes oni imaju interesa u tome da postoji određen broj životinja. Oni sigurno nisu zato da se u potpunosti istrijebe. Oni ne love primjerice e, ženke. Vi ste sada spomenuli 2017. godinu. i kakvo je brojčano stanje u ovoj godini, ali možda će za tri godine to stanje biti sasvim drugačije. U Češkoj i u Rumunjskoj od izbijanja svinjske kuge e, može se reći da je ona skoro iskorijenjena, no ipak ja sam sumnjičav po tom pitanju. Čini mi se da je previše riječi, a premalo dijela. Moramo sada početi se baviti obvezatnim mjerama. Moramo imati plan. Ako danas ne poduzmemo ništa, onda ćemo sutra biti suočeni sa velikim problemima. Kolega je rekao da je čovjek taj kojem ne prijeti ova bolest, ali ja se pitam možemo li vjerovati toj informaciji. Dakle, da li bolest doista nije prenosiva? Hvala. Sada riječ ima gospodin Buda. Izvolite. Um, Zahvaljujem. Jako je važno govoriti o ovoj temi ja sam iz Rumunjske i nažalost mi smo u, Rumunjski, u Rumunjskoj imali ova žarišta e, epidemije. Mene sada zanima kako možemo ograničiti kretanje divljih životinja. životinje ne poznaju granice. Mi možemo podizati svijest među e, građanima. Možeš uvjeriti osobe, one će vas čuti, ali problem je sa životinjama i to divljim životinjama koje prelaze granice. One ne poznaju granice. Razmišljalo se o tome da se stave električne žice na onim područjima na kojima dolazi do e, češćeg e, prijelaza divljih e, svinja, recimo između Ukrajine i Rumunjske. Na drugom mjestu ja smatram da se ne smijemo previše pouzdati u svijest lovaca moraju se uključiti i znači državne vlasti i moraju zapravo utjecati na razno razne privatne fondove jer lovci su ti koji žele ubiti i uloviti što više divljih svinja, ali ovdje su lokalne i regionalne vlasti te koje se moraju uključiti e, u kontrolu kako bi postavili neke pragove i spriječili da ta bolest ode do Njemačke. Puno hvala. Gospođa Petir, izvolite. Pa mi u Hrvatskoj na svu sreću nemamo problem sa bolestima, ali imamo problem sa e, povećanjem populacije divljih svinja koje u nekim regijama e, su se toliko namnožile da ulaze ljudima u dvorišta, uništavaju poljoprivredne usjeve i naši poljoprivrednici ne znaju više na koji način se nositi sa e, tim problemom koliko sam uspjela primijetiti mi imamo e, lovno gospodarske osnove ali u koje nije unesen E, točan broj tih divljih svinja zbog toga što su se one u međuvremenu križale i sa domaćim svinjama i njihova populacija je bitno povećana. Mene zanima e, što bi bila vaša preporuka za države članice, što države članice u takvim situacijama mogu poduzeti i trebaju poduzeti e, da bi smanjile populaciju divljih svinja i da bi pomogle poljoprivrednicima da obrane svoje usjeve i nasade? Pa- Zahvaljujem. Dragi kolege, evo možemo reći da smo sada završili s ovim popisom govornika, ali ja imam jedno pitanje. Kako možete ocijeniti e, našu e, logističku pripravnost? Zato što ovdje govorimo o eliminiranju tolikih e, zapravo e, životinja a ja ne znam kako se to mislili organizirati zato što e, je e, sektor e, klanja i sektor znači usmrđivanja je privatiziran. Mene zanima kako to mislite organizirati i kakav će to utjecaj imati na naše klaonice. Znamo da postoje pilot projekti koji se bave prevencijom tog problema, ali što je sa rješavanjem problema u već postojećim situacijama. Kada govorimo o toj bolesti, ona se tiče prvenstveno malih gospodarstava, a ta mala gospodarstva zar e, ona ne uspijevaju ispoštivati sve ove e, zahtjeve kojim se nameću. Naime, ako proizvodnju ograničimo samo na malo gospodarstvo, onda se, onda se susrećemo s velikim problemom, a to je da ne možemo poštivati sve sigurnosne norme, jer je ovdje riječ o tradicionalnijoj vrsti stočarstva i uzgoja, posebice kada je riječ o zemljama koje su kasnije pristupile Europskoj uniji. Dakle, riječ je o tim malim gospodarstvima koji su u tim zemljama popularnije. Na taj način e, možemo reći da e, dolazi e, do davanja određenih potpora i naknada u slučaju da neki, neko od tih gospodarstava mora ukloniti, odnosno mora znači usmrtiti određeni broj grla stoke, odnosno svinja u ovom slučaju. Dakle, hoće li onda pri, oni dobiti nekakve recimo subvencije ili za restrukturiranje gospodarstva ili za pokretanje druge proizvodnje, na primjer e, uzgoj govedine? možda se može potaknuti na konverziju takva poduzeća koja će morati, koja će morati usmrtiti sva svoja, e, sve, znači sve svoje svinje. I možda se mogu preorientirati na proizvodnju govedine, kao što sam već rekao. Dakle, govorili smo o samoj činjenici da moramo spriječiti širenje te bolesti. Što mislite napraviti po tom pitanju kako biste obuzdali širenje bolesti i stavili je pod nadzor? Ja bih to sada, eh, evo to je moje pitanje, sada bih zamolio predsjednik komisije da nam daje odgovor. Zahvaljujem. Evo, ja ću vam sada e, na općeniti način odgovoriti na ovo pitanje, a onda će me kolega nadopuniti. Kada govorimo o senzibiliziranju javnosti, ja bih rekao da je to jedno od temeljnih pitanja kada govorimo o sprječavanju širenja bolesti. To se ne tiče samo predstavnika vlasti, nego i samih poljoprivrednika. Oni su ti koji moraju shvatiti kako virus može doći u neko gospodarstvo i koje mjere sigurnosti moraju poduzeti. Evo, e, zastupnik iz Litve je i sam spomenuo da kada je riječ o e, znači gospodarstvima gdje postoje visoki sigurnosti standardi, gdje postoji jako velik broj životinja, što se dogodi kada e, bolest i virus uđe na takvo gospodarstvo? Dakle, vi ste e, spomenuli znači da su nedavno pogođene i pogođene neka gospodarstva koja su imala oko 20 tisuća e, e, E, životinja. Dobro je da Ujedinjene kraljevine nemamo te slučajeve, dobro je to i za Dansku. Imamo e, samo nekoliko divljih životinja i to prvenstveno u zološkim vrtovima što i tekako onemogućuje širenje bolesti. Ali u nekim drugim zemljama e, uzgajivači moraju biti senzibilizirani i oni koji dolaze s istoka moraju biti svjesni opasnosti koju to može predstavljati. To je velika opasnost koja nije samo ograničena na e, salame ili na e, pršut, nego također je riječ o osobama koje mogu šetati šumom, a kada se vrate kući moguće je da je virus na njihovim cipelama, na džonajom cipela. I to je opasnost koja postoji u baltičkim zemljama kada netko ide u berbu gljiva, što je uobičajena aktivnost e, u određenim dobima godine. No činjenica je da to može nositi određene rizike širenja virusa i žarišta bolesti. Upravo zbog toga moramo imati mjere predostrožnosti, prije svega smanjiti broj divljih e, svinja prije nego što bolest uopće dođe, a ako se bolest pojavi, onda e, izbjeći e, pretjeran, e, znači pretjerano širenje tog virusa unutar šuma u kojima živite divlje životinje. To smo napravili i u prošlosti i pokazalo se uspješnim. Dakle, ako uspijemo ograničiti širenje virusa u šumama, ako na vrijeme uklonimo sve leševe, zato što su virusi ostaju u leševima, na taj način možemo smanjiti ta područja na kojima na kojima je izbila epidemija. Dakle, mi ovdje nismo niti e, blizu nalaženja konačnog rješenja kao ni e, cjepiva cijepiva za tu bolest, ali ulažemo jako puno sredstava, nekoliko milijuna je već uloženo kako bismo našli učinkovito sredstvo za cijepljenje protiv e, ove bolesti. Dakle, prvo znači, se govori o budućnosti, odnosno o primjeni kako injektivnim putem, tako i usmenim, oralnim putem. E, za sad znači, nije utvrđena opasnost e, prelaska virusa na ljude i taj rizik ne postoji. U međuvremenu ovaj zastupnik iz Rumunjske je otišao, ali evo ja ću odgovoriti na njegovo pitanje. Dakle, u Rumunjskoj je taj e, virus na sreću nestao. E, nađen je, znači on je, pronađeni su neki primjeri u e, predgrađima i ako se on ne proširi na divlje životinje, znači na divlje svinje, onda ćemo ga vrlo lako obuzeti. Kada govorimo o Rusiji, onda govorimo zajedno o Rusiji i Bjelarusu. Dakle, u Rusiji su govorili da nemaju divljih svinja, da u Bjelarusu ne postoje divlje svinja, ali jako je teško u to e, povjerovati. E, zato je po njihovom mišljenju bilo nemoguće da u Bjelarusu postoje žarišta e, bolesti. Ali nakon toga se uspostavilo da ih ipak ima, no na životinjama koje su testirali nisu našli tragove bolesti. Ono što je važno, a to je da se zemlje pripreme. Mnoge su zemlje povećale e, lov na divlje svinje kako bi smanjili broj divlje svinja u šumama. Čini se da je ove godine registriran veći broj divlje svinja u šumama nego prošle godine. Tamo gdje se epidemija nije pojavila, lovci moraju dati sve doprinos po pitanju smanjenja populacije divljih svinja. Dakle, što se tiče e, znači, poštivanja ove odluke iz Ženeve do 6.12. za Rusiju. Ako je neće ispoštovati, onda ćemo morati pokrenuti postupak za isplatu naknade. A sada bih dao riječ svom kolegi, koji će nam objasniti ukratko koja će biti strategija za lovce. E, ja sam već rekao da su lovci iznimno važni i oni nam mogu biti od velike pomoći. Ali također mogu napraviti veliku štetu. Upravo zbog toga moramo lovcima objasniti što točno smiju, a što ne smiju činiti. To je važno i ono što smo napravili u Češkoj je upravo to što sam sad rekao i nastavit ćemo u tom smjeru. Hvala. Dobro. Dakle, možemo reći da imamo jasan plan i strategiju e, koja je dugoročno planirana i visoko sofisticirana za upravljanje e, znači populacijom divljih svinja. Dakle, e, ovdje je vrlo teško zapravo računati na intuiciju, na intuiciju zato što lovci teško shvaćaju što je ispravno, a što je pogrešno činiti. To je bio primjer u Češkoj. Naime, tamo se pojavio Znači tamo e, gdje se pojavio virus ne smijemo ubiti e, tu životinju, nego e, moramo pustiti da ona umre od virusa, jer se smatralo da ako se ta životinja ubije, ako se koristi tehnika kalašnjikova koju koriste Rusi, onda to može izazvati potpunu katastrofu. E, lovci su ti koji su slušali rusku televiziju, oni su koristili strategiju, takozvanu strategiju kalašnjikova i izazvali su potpuni kaos, a to je vidljivo na onoj mapi koju ste vidjeli, posebice u dvije najsevernije baltičke zemlje. S druge strane, ono što rade e, češki lovci je upravo prestati loviti u okviru od 50 kvadratnih kilometara na području gdje je nađen virus. Dakle, tamo ne žele uznemiravati uopće populaciju divljih svinja, a tamo gdje e, bolest nije prisutna, dakle tamo gdje nije utvrđen virus, onda rade sve što je moguće kako bi smanjili gustoću među zdravom populacijom divljih svinja. Evo, to je ono što se treba činiti. Dakle, oni e, zabranjuju hranjenje divljih životinja i e, pucaju isključivo znači e, bređe divlje svinje što je nešto što se nikako ne sviđa lovcima naravno ali to je jedini pravedan pristup i to je ono što moraju činiti. Oni su dobili i poticaje za to, oni su ti koji mogu dobiti e, naknadu za e, svaku e, ženku divlju svinju znači koja je bređa i koju usmrte. Dakle, na taj način se može smanjiti znači, populacija divljih svinja tamo gdje je populacija još uvijek dobra, kao što recimo u Hrvatskoj. A to nam omogućava da spriječimo širenje širenje bolesti da, i zapravo da širenje virusa stavimo pod kontrolu. S tog stajališta lovci su ti koji se ponašaju dobro ako slijede naše preporuke jer na taj način nemamo kretanje bolesti prema zapadu. u Ukrajini nedostaju kontrole jer je jako teško, e, jer ako vam je teško uvjeriti ove lovce u Europi, zamislite kako je to teško s onima u Ukrajini. Zahvaljujem vam na ovim objašnjenjima i u potpunosti e, se slažem s ovime što je rečeno. A sada dajem riječ gospodinu Agnju, imate pola minute, izvolite. Uh, uh, da, niste se vratili na jednu od mojih točaka, to je koliko je ozbiljna ta bolest među divljim svinjama, oporavljaju li se oni od te bolesti kao što se zečevi primjerice mogu oporaviti od nekih e, zaraznih bolesti, dakle postoji li takav e, učinak? Bolest ubija divlje svinje i svinje. Jako malo njih, manje od 0,5% jedinki, možda prežive ali e, literatura ukazuje da skoro sve životinje umru u vrlo kratko vrijeme, u dva, tri dana od te bolesti. I zbog toga, kao što je objasnio doktor e, Reviriego, je važno ostaviti životinje da umru od same bolesti, da se um, oslobodi očisti područje i onda se uklanjaju lešine kako bi se spriječilo da virus zarazi e, novu generaciju životinja ili druge životinje, ali uklanjanje lešina je vrlo važno kako bi se uklonio i virus iz šuma, posebice na sjevernim područjima gdje e, tlo e, se zamrzne tijekom zime i kada inficirana lešina se zamrzne i pod snijegom ponovno se otopi na proljeće i onda se virus opet pojavi i isto tako divlje svinje jedu uginule divlje svinje i stoga isto tako važno da se lešine uklone iz šuma. E, Puno hvala, a sada još jedan puta gospođa Sreja, izvolite. Prahan, Die wilde zwijnen die doje worden toch... Puno hvala. Divlje svinje koje pojedu vukovi i ja sam mislila da ih pojedu vukovi i lisice, a izgleda da tome nije tako. Zatim još jedno pitanje. U Nizozemskoj, nažalost, imamo već iskustva sa ovom bolešću stoke i puno toga smo naučili. Mislim da možemo drugim zemljama pomoći u borbi protiv ovih bolesti. No, nadamo se da tijek bolesti neće biti kao kod nas, da ćete morati ukloniti nekoliko milijuna životinja. To će imati vrlo velike posljedice za gospodarstva. Mislim da svakako možemo podijeliti svoje iskustvo. Mislim da te praktiki su znane. Hvala. Mislim da je ovakva praksa već poznata. Uh, da, doista. U Nizozemskoj je došlo do inficiranja, ali ne afričkom svinskom kugom, već e, klasičnom svinskom kugom. Krajem 90. godina je došlo je do e, umiranja od više od 11 milijuna svinja na području nizozemske. Ali ovaj poseban virus afričke svinske kuge dosta se drugačije ponaša. I virus je mnogo prisutniji među divljim svinjama nego u onoj epidemiji klasične svinske kuge. Dakle, to su različita slučaja. Sve države članice, ne samo u Nizozemskoj, već i drugdje, to sam rekao tijekom izlaganja, zbog zbijanja u Češkoj i Rumunskoj, e, bolesti e, tijekom ljeta su se probudile te su shvatile da ono što se dogodilo u Rumunskoj i Češkoj bi se isto tako moglo dogoditi u drugim državama članicama te su povećale svoje kampanje za e, razinu svijesti. Neki poput Njemačke su e, vozačima kamiona dijelili letke koji bi dolazili sa područja istoka. Postoji razne aktivnosti koje su financiramo kako bismo spriječili da se ta bolest pojavi među divnim svinjama jer je tamo ta bolest najizraženija, ali su tako i na svinjogorskim imanjima u državama koje su pogođene virusom. Hvala. Zahvaljujem. Ne vidim da se nitko drugi više javlja za riječ. E, dobro, ako nema drugih pitanja, onda vam zahvaljujem novim informacijama. Zahvaljujem vam što ste odgovorili na pitanja. Danas evo je situacija išla nama u korist s obzirom da smo si mogli dopustiti raspravu bez vremenskog ograničenja. Zahvaljujem vam što ste sudjelovali u ovoj raspravi i želim vam ugodnu večer. Želim ugodnu večer našim gostima danas ovdje. Dobro. Dragi kolege, sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je predstavljanje izvješća o e, misiji odbora Agri u Hrvatskoj od 19. do 21. rujna 2017. godine. E, delegacija odbora Agri je e, sudjelovala u toj misiji jer su htjeli upoznati na terenu koji je napredak, ali također i izazove te probleme s kojima se suočava poljoprivredni sektor u Hrvatskoj. imajući prvenstveno na umu sve učinke ZPP-a nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji dakle 2013. godine 1. srpnja. E, ta delegacija je e, bila organizirana zahvaljujući hrvatskoj zastupnici e, Marijani Petir i također zastupniku Ivanu Jakovčiću. Oni su sudjelovali kao članovi te delegacije. Misija je organizirana za, u suradnji sa tajništvom odbora Agri. a U delegaciji su bili članovi e, našeg odbora, gospodin Des, e, gospođa Müller, gospođa Sandra Rodriguez, Bogović, e, gospodin Tarabela, gospodin Caputo i gospođa Gosijevska i također i ja sam bio član izaslanstva. Dakle, imali smo jako zanimljivu misiju, jako zanimljivo putovanje koje nam je omogućilo da e, upravo znači kao doslovno da se suočimo sa tim problemima s kojima se suočava jedna od novih članica Europske unije i stoga zahvaljujem kolegici Petir i kolegi Jakovčiću e, Prvi dio posjeta je organizirala kolegica Petira, drugi dio kolega Jankovčić. Kao što sam rekao, putovanje je bilo iznimno zanimljivo, jako smo puno radili. E, klima je bila vrlo ugodna, atmosfera je bila ugodna, imali smo i e, jako dobru jako dobro iskustvo po pitanju pripremljenosti e, svih dionika i osjećali smo se zaista kao da su nas dočekali ljubazno i da su nam poželjeli dobro, ljubaznu dobrodošlicu. Prvo će dati riječ zastupnici Petira, nakon toga gospodinu Jakovčiću. Zahvaljujem vama i kolegicama i kolegama koji su prihvatili e, poziv i došli u Hrvatsku na licu mjesta susret se sa našim proizvođačima i upoznat se sa najosjetljivijim sektorima kao što su mljekarstvo, svinjogojstvo, voćarstvo i povrtlarstvo, ali vidjeti i one vrlo perspektivne grane koje imamo i mlade ljude, mlade poljoprivrednike, naše e, vinare e, i bio e, sektor koji je izuzetno propulzivan. Vjerujem da ste na svim ovim primjerima mogli uvidjeti razlike o kojima ja često ovdje govorim, a to su razlike koje postoje između starih i novih država članica između prilika koje vladaju u istočnoj i zapadnoj Europi i da upravo to iskustvo razgovora direktno na terenu sa e, proizvođačima će biti izuzetno korisno u kreiranju e, buduće zajedničke poljoprivredne politike i otklanjanju nekih e, nepravilnosti koje postoje, a svakako jedna od njih je e, velika invazija uvoznih proizvoda e, loše kvalitete koji dolaze na hrvatsko tržište. Tako da velik zadatak je pred nama u borbi protiv nepoštene trgovačke prakse što smo u Hrvatskoj stavili kao prioritet, ali što je prioritet i za ovaj odbor jer ako samo navedem činjenicu da je otkup mlijeka u Hrvatskoj u posljednjih pet godina smanjen za petinu, a prošle godine je uvezeno čak 281% više mlijeka nego 2012. onda je jasno da je tu riječ o nelojalnoj konkurenciji, nepoštenoj trgovačkoj praksi i da se svi moramo zajedno boriti e, protiv toga. E, isto tako ono na što smo skrenuli pažnju kad smo razgovarali sa svinjogojcima jest e, činjenica e, da još uvijek nemamo samodostatnost u proizvodnji svinjskog e, mesa, da naši proizvođači bilježe veliki financijski gubitak gotovo dvostruko veći u odnosu na 2015. godinu, a da u supermarkete dolazi meso koje i ne po nekoliko godina smrznuto pa koje se odmrzava, prepakirava i da zbog toga što ne postoji na etiketama datum klanja i rok koliko meso može biti smrznuto javljaju se mnoge zlouporabe. Vjerujem da ste uživali u našim delikatesama jer je tamo predstavljena sisačka salama promesa cvanciger koja nosi oznaku izvorni hrvatski E, proizvod e, i doista evo na tom radimo intenzivno u suradnji sa državnim tijelima kako bi e, marku i oznaku meso sa hrvatskih farmi što više promovirali i implementirali. Zasigurno jedan od pozitivnih primjera jesu naši mladi poljoprivrednici i ekološki proizvođači s kojima ste se susreli, ali koji su isto tako istaknuli da im velik problem predstavljaju ogromne kamate na kredite. E, čuli smo od naših njemačkih kolega da su kamate na kredite u Njemačkoj e, e, oko 0,2%, dok su u Hrvatskoj 8 do 9%. Jasno je da sa takvim velikim kamatama ne možemo biti konkurentni. I povrtlari i voćari su vam se požalili na uvoz voća i povrća koje dolazi iz trećih država E, koje je tretirano agrokemijskim sredstvima koja nisu dozvoljena u Europskoj uniji e, i mi želimo da se tome stane na kraj i tu poduzimamo mjere. Zato nas žalosti kad e, pojačamo kontrole da stižu neki signali od strane drugih država članica da to nije dobra mjera. E, ja smatram da mi moramo zaštititi naše potrošače e, jer moraju jesti kvalitetno i zdravstveno ispravno a moramo zaštititi naše poljoprivredne proizvođače. i jedni i drugi su se složili da nam je potreban krizni e, fond koji će biti formiran izvan poljoprivrednog proračuna to je i, stav nas kao zastupnika i delegacije i odbora i vjerujem da ćemo uspjeti uspostaviti takav krizni fond jer zbog učestalih elementarnih nepogoda koje se događaju ali i nestabilnosti na tržištu sadašnji proračun za poljoprivredu ne može zadovoljiti sve potrebe naših poljoprivrednika sastanak sa ministrom tolušićem u hrvatskom saboru i predsjednikom odbora za poljoprivredu bio je izuzetno koristan razmijenili smo stajališta tražili smo i pomoć od ministra na vijeću za e, neke naše ideje i projekte koje ovaj e, odbor ima a radni posjet e, gradu zagrebu zagrebačkoj i sisačko moslavačkoj županiji održali, završili smo sa sastankom sa hrvatskim drvnim klasterom i predstavnicima sektora biogospodarstva koji je u ekspanziji i koji je izuzetno pozitivan. još jednom vam zahvaljujem na dolasku i na suradnji i vjerujem da sve ove e, impresije koje nosite iz Hrvatske će pomoći da kreiramo puno bolje, e, kvalitetnije politike na zadovoljstvo naših poljoprivrednika. Hvala lijepo gospodine. Izvolite gospodin Jakovčić. Samo nekoliko rečenica. E, prije svega velika zahvala da ste uopće odlučili doći u hrvatsku a onda pogotovo hvala vam što ste odlučili doći u istru u regiju koju sam imao čast voditi dvanaest godina i gdje sam preko dvadeset godina ozbiljno se bavio poljoprivredom e, pogotovo vinarstvom vinogradarstvom ali i preradom proizvodima koje se dobiva od e, prerade mesa mlijeka i drugih proizvoda. E, ja sam stavio naglasak na sinergiju turizma i poljoprivrede e, i vidjeli ste i sami ste se uvjerili da e, proizvodi koji se proizvode u Istri su gotovo svi vrhunske kvalitete, a maslinovo ulje je najviše svjetske kvalitete i mogu vam reći, ja upravo sam prije neki dan, prije dva dana dobio informaciju da je ove godine ponovno Istra proglašena najboljom maslinovom regijom na svijetu, znači s najboljim maslinovim uljem na svijetu. Od 500 uzoraka uzoraka 75 dolaze iz Istre, poslije toga je Andaluzija i Toskana. Tako da e, ja imam jedan problem, a to je kako očuvati tu visoku kvalitetu naših proizvoda e, i poticaja građanima koji su, e, koji su i poljoprivrednim gospodarstvima koji su danas već na, samom svjetskom vrhu. Znači zadržati tu konkurentnost i tu imamo nekoliko problema, ja sam naveo jedan tada, ali on je više interno hrvatski, međutim kako se radi o europskim sredstvima, mi, moramo o tome isto tako raspraviti na našem odboru jer logika indeksa razvijenosti gdje će razvijene regije u Hrvatskoj eh, biti penalizirane na način da eh, tvrtke neće moći dobiti ni jednu kunu nijedan euro da tako kažem jer je to iz budžeta europske unije e, nije dobro nije dobro za našu zemlju i ja mislim da tu moramo o tome otvoreno razgovarati jer oni koji su najbolji uvijek vuku naprijed i zato mislim da e, hrvatskoj poljoprivredi treba puno pomoći ali treba pomoći onima koji su E, već postigli svjetske vrhove jer inače neće se moći održati na takvom mjestu. Da ne duljim, još jednom hvala, svima na dolasku, zahvaljujem svima koji su organizirali i potaknuli dolazak delegacije u Hrvatsku. Mislim da je to vrlo korisno bilo za našu zemlju i da su svi jako bili zadovoljni koji su, koje ste vi posjetili, koje ste vidjeli. E, I dan danas mi još stižu ove ovaj, zahvale za to i evo želim se vama predsjedniče zahvaliti i E, uručujem vam već usmeni poziv za skorašnji ponovni dolazak e, u Hrvatsku. Zahvaljujem. Evo, dragi kolege, htio bih i ja sada reći nešto, ako mi dopuštate, budući da sam bio član e, delegacije koja je posjetila Hrvatsku. Da, Postoje neke razlike u Hrvatskoj, znači unutar same Hrvatske kada govorimo o razvoju. I to upravo zato što postoje različiti potencijali i različiti uvjeti te e, e, različite mogućnosti kada je riječ o pojedinim regijama. To je bio dobar primjer upravo zato da vidimo e, što moramo napraviti za budućnost ZPP-a. Tu je Hrvatska dobar primjer koja nam može pokazati koje korake moramo poduzeti. Moramo razumjeti e, specifičnosti pojedinih regija i zemalja zato što je poljoprivreda živa na drugačiji način u drugačijim regijama. Mi smo ovdje razgovarali i sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, sa predstavnicima regionalnih vlasti također ali ono što me je e, zapravo najugodnije iznenadilo i e, dotaknulo, a to je gostoljubivost predstavnika iz sektora poljoprivrednika i gospođe Petir, ko, e, jer se pokazali gospodina Petira, zapravo, zapravo se vidjelo da nas su ljudi pozdravljali kada smo hodali gradom i odmah sam shvatio da su oni zapravo dobro povezani, blisko povezani sa e, našom, gospodom zastupnicima. E, koliko sam e, uspio vidjeti u Istri e, čini se da ti fondovi i sredstva iz fondova za poljoprivredu funkcioniraju, oni pomažu u razvoju te regije i upravo zato želim reći da su naši predstavnici Europskog parlamenta zapravo tako dobro prihvaćeni i toliko gostoljubivo e, ugošćeni u Hrvatskoj. Prvi dio programa je bio nešto intenzivniji. Bili smo malo umorni, to je istina. Možda e, smo dolazili kasno na večer, ali je sve bilo iznimno zanimljivo. Bilo je zanimljivo upoznati e, velik dio tog sektora, e, susresti se sa predstavnicima sektora proizvodnje i prerade mesa. Također smo čuli koje strategije provodi Hrvatska. I mogu reći da se osjeća da je to strategija koja je usmjerena ka budućnosti i ka razvoju. mnogi Poljaci odlaze na odmor u Hrvatsku e, i oni su ti koji su već sklopili prijateljstva na gospodarstvima u Hrvatskoj to je zapravo jako lijepo. Ja bih vam rekao da morate nastaviti i dalje tim putem kojim ste krenuli jer mislimo da je to dobro za vaše poljoprivrednike i da je sve to iznimno važno. Što se tiče kvaliteta maslinovog ulja, kvalitete maslinovog ulja, moram potvrditi, zaista je to vrhunska kvaliteta, također e, i vino. I zato zahvaljujem još jednom e, našim domaćinima i mi smo ti koji smo pokušali također uspostaviti i nove kontakte sa vašim biračima. Evo sad dajem riječ zastupnici Gileri. Evo, samo kratko. Nisam imala priliku posjetiti Hrvatsku, ali znam nešto o Hrvatskoj, više o turizmu nego o samoj poljoprivredi, ali dobro. Dakle, ja dolazim iz turističke zemlje, iz Španjolske, ali vjerujem da Hrvatska zaista obavlja jako dobar dio e, posla na tom području. No, htjela bih priznati i zahvaliti na trudu naših kolega, jer znam koliko se angažiraju i e, znam da oni se trude iznimno puno oko priznavanja kvalitete njihovog maslinovog ulja. E, ono što rade u Istri je nešto što se zaista mora prikazati kao primjer. Ja dolazim iz regije koja je stručnjak, stručnjak stručnjakinja za proizvodnju maslinovog ulja i moram priznati da je njihov trud izniman kada je riječ o isticanju te kvalitete. Mislim da je to pravi put, iako će na kraju e, ispasti da su zapravo problemi s kojima se suočavaju hrvatski poljoprivrednici istovjetni problemima poljoprivrednika u našim drugim zemljama. A e, ovo, ovaj komentar E, vezan uz e, povezivanje znači poljoprivredno prehrambenih proizvoda sa turističkom ponudom ja mislim da je to nešto što jako dobro funkcionira u Hrvatskoj i što može funkcionirati u budućnosti naravno da postoje neki problemi kao što je istaknula gospođa Petir ali vjerujem da Hrvatsku čeka veliku budućnost poznat mi je trud koji e, ulaže po pitanju priznanja kvalitete maslinovog ulja i zato ja vam iz Andaluzije mogu priznati taj veliki posao koji obavljaju u Istri i puno vam hvala na tome. Dobro. Evo, ta istina je. Vi ste ti koji sigurno znate što govorite kada je riječ o vrednovanju njihovog truda i angažmana. Postoji li možda neka pitanja što se tiče misije našeg izaslanstva u Hrvatskoj? Nema. U redu. Ako nema, onda zahvaljujem e, našim kolegama iz Hrvatske i Zaista je to putovanje koje ću dugo pamtiti. Bili smo u prekrasnom okruženju koje je bilo ispunjeno raznim sadržajima. Dakle, i način i sadržaj je bio e, iznimno e, dobro pripremljen i zato smatram to uspješnom misijom. E, molim da prenesete naše pozdrave i zahvale svim onima koji su nas ugostili, zato što su nam posvetili puno vremena i potrudili su se oko našeg dolaska. Evo, sad imam samo još jedan komentar. Evo, ovo je komentar koji je vezan uz e, ovaj, znači uz ovu brošuru. Na tome nema mog imena. <laughs> dakle, nisam baš tako mali da me se ne vidi, ali evo, došao sam prekasno pa se odmah zbog toga ispričavam. Evo sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda, a to je usvajanje preporuka sa sastanka koordinatora. Njih ste dobili e, e-mailom. također i pismenim putem. Ovdje na papiru mi nisu napisali da je došlo do nekih komentara ili primjedbi. Budući da se nitko ne javlja za riječ, onda možemo smatrati zaključke sastanka koordinatora e, usvojenima. Sutra se nalazimo u 9 sati jer imamo zajednički sastanak s odborom ENVI. Oni koji mogu doći neka dođu. Kolega De će biti supredsjedatelj, budući da sam ja na putovanju, zamolio sam kolegu De e, da predsjeda sastankom. E, sljedeći sastanci su 9. studenog, 22. studenog i 23. studenog. Nakon toga 29. studenog ćemo se susresti e, sa povjerenikom Hoganom. Zahvaljujem vam svima na današnjem radu, zahvaljujem i našim gostima, zahvaljujem i prevoditeljima. Evo, Danas smo započeli nešto ranije, ali smo i završili nešto ranije s radom, ali nismo morali vremenski ograničiti naše dosadašnje rasprave. Zatvaramo ovu sjednicu. Zahvaljujem.